Pustite da prije toga još nešto kažem. Odbor Ekon nije bio protiv delegiranog akta na početku zasjedanja, dakle nema nikakvog prigovora Stoga u skladu sa člankom 105. stavkom 6. našeg poslovnika ovaj dokument se smatra usvojenim. To znači da će se sutra e, taj dokument i u potpunosti usvojiti. A sada slijedi iduća točka dneva.